stavio općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju. E, gospođa izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Dopustite da za početak zahvalim izvjestiteljima u ne samo na konstruktivnom doprinosu ovom izvješću, nego i doista predanosti i radu na zaštiti ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije. 2000. godine bila sam, radila sam za mrežu e, organizacija ljudskih prava koja se zagovarala za usvajanje antidiskriminacijskog zakonodavstva na razine Europske unije. Kada su usvojene dvije direktive o jednakosti, smatrali smo da je to povijesni e, trenutak, jer diskriminacija protiv drugih ljudi jedan je od najnižih ponašanja koje se može zamisliti. A 16 godina kasnije sada imam privilegiju kao članicom i zastupnicom u ovom domu E, evaluirati kako je direktiva jednakosti pri zapošljavanju provedena u djelo. 2000. E, zemljama članicama navetnuta je obveza e, sprečavanja diskriminacije u području zapošljavanja, rada i, i profesionalnog osposobljavanja i nije iznenađenje da dok su neke zemlje članice otišle dalje od zahtjeva i proširili zaštitu od diskriminacije na druga područja, uključujući pristup robama i uslugama, Neke su još prilično daleko od e, provedbe čak i minimalne razine. U izvješću se ističe nužnost prikupljanja podataka o jednakosti kako na razini zemalja članica Europske unije e, kako bi se e, dokazalo lakše postajanje diskriminacija, posebice neizravne diskriminacije. Postoji prilična diskrepancija između razina e, diskriminacije koje su doista e, se događaju i one koje se e, zna za koje se izvješća. Sa tijelima za jednakost i socijalnim partnerima važno je na svim razinama društva raditi na tome jer same žrtve još uvijek imaju problema u prepoznavanju diskriminacija, kamoli borbi protiv nje. Ne mogu dovoljno naglasiti ulogu tijela za jednakost u jačanju svijesti i prikupljanju podataka, pomaganju žrtvama, ali i poslodavcima da shvate kako promijeniti svoje politike u skladu sa zahtjevima jednakosti. Neovisnost e, takvih tijela je nešto što moramo obavezno osigurati i podupirati njihove aktivnosti uključujući adekvatnim financiranjem. Posebice želim naglasiti pitanje višestruke diskriminacije koje je često posljedica postojanja fragmentiranih propisa i standarda u zemljama članicama. Ako za jednu vrstu diskriminacije e, je e, teško žrtvama to razumjeti i djelovati, kako onda e, će djelovati u, u suočeni sa višestrukom diskriminacijom? Važno je znati također da je dostup, e, da je pristup pravosuđu u većini diskriminacijskih slučajeva vrlo težak i toga se predlaže zemljama članicama u izvješću da osiguraju žrtvama pristup e, pravnim savjetima u svim fazama pravnog procesa, uključujući i e, povjerljivo savjetovanja, osobno savjetovanja kvalificiranim tijelima ili posrednicima. Pravni lijek važan je ne samo za žrtve, nego ima i obrazovni učinak na cijelo društvo. Jer e, praćenjem e, slučaja pred sudom i adekvatnim e, zastupanjem u nekim slučajevima je problematično i zato zemljama članicama se savjetuje da pomogne žrtvama recimo time što će ih E, isključiti od plaćanja određenih sudskih pristojbi kao i omogućiti pravno zastupanje. Također treba jačati pravni, pravni položaj nevladinih udruga koje rade na tome te dijeliti međusobne najbolje prakse između zemalja članica. Uzimajući u obzir važnost borbe protiv svih vrsta diskriminacije, nadam se da će ovaj dom velikom većinom usvojiti ovo izvješće. Zahvaljujem. Zahvaljujemo gospođi Weber. A sada za komisiju povjerenica Tyson, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi zastupnici. Dopustite za početak zahvalim izvjestiteljici gospođi Weber koja je pripremila ovu sveobuhvatnu ocjenu primjene direktive jednakosti pri zapošljavanju. Diskriminacija na bilo kojim temeljem nema svog mjesta u Uniji i zato Europska komisija E, želi svim silama osigurati da se direktive o e, e, sprečavanju diskriminacije dobro implementiraju kako bi omogućile fer i inkluzivno društvo uključujući tržišta rada koja će dati mogućnosti svima. Nacrt Europskog stupa socijalnih prava kaže da sudjelovanje u tržištu rada pod zastupljenih skupina je nešto što treba jačati i osigurati jednako postupanje u svim područjima uključujući i jačanjem svijesti i borbom protiv diskriminacije. Ne možemo poreći da nedavna statistika ukazuje na neke zabrinutosti prema barometru o diskriminaciji iz 2015. postoji barem široka percepcija diskriminacije u Europskoj uniji. 64% ispitanika izrazili su zabrinutost o diskriminaciji temeljem e, etničkog podrijetla, 58 seksualna orijentacija, 50 zbog e, e, invaliditeta ili vjerskog uvjerenja. Dakle, vidjeli smo neke pozitivne razvoje. anketa je pokazala da su građani sve više svjesni svojih prava i to je prvi ključni korak kako bi se jačala i provedba tih prava. Priključujem se izvješću iz 2015. o e, direktivama o jednakosti koje se kaže da su ispravno provedene zemljama članicama i u izvješću se također reklo da treba povezati postojeće zakonodavstvo s odgovarajućim politikama i akcijama, e, posebice jačanjem svijesti o pravima i pristupu pravosuđu. Vaše izvješće na ispravan način e, ukazuje upravo na te aspekte kao i na druge stvari, a komisija će koristiti direktivu na mnogim frontama. Evo samo da navedem neke primjere. Prvo, promičemo analizu istraživanja situacije u zemljama članicama, godišnjim komparativnim izvješćem e, koje ste govorili u vašem izvješću, zatim izvješćem o seksualnoj orijentaciji i odgovarajućoj diskriminaciji, e, zatim e, zapošljavanje osoba s invaliditetom u EU te izvješće o intersekcijskoj diskriminaciji u Europskoj uniji, rodnoj jednakosti i nediskriminacijskom pravu, te nadalje o prikupljanju podataka o jednakosti. U potpunosti smo svjesni da samo sastavljanje izvješća nije rješenje, ali razumijevanje uzoraka diskriminacije ključno je za e, bolju e, politike i provedbu. Drugo, visoka skupina o nediskriminaciji e, i raznolikosti pomaže i razmjer najboljih praksi. Kako bi se poboljšalo Svijest o pravima i pristup pravosuđu podupiramo jačanje nacionalnih tijela za jednakost. E, imamo obuke, seminare, kao na primjer kolokvi o temeljnim pravima e, koji gdje se radi o e, suzbijanju antisemitičke i antimuslimanske mržnje i fokus u Europi kao i fokus na višestruku diskriminaciju. Nadalje surađujemo i podupiramo s nizom organizacija koje djeluju u području borbe protiv diskriminacije, Akademije za europsko pravo, Agenciju Europske unije za temeljna prava te Equinetu poznatom mrežom za nacionalna tijela za jednakost i promicanje jednakog postupanja. Treću, na zakonodavnom području prijedlog iz 2008. za direktivu o jednakom postupanju ima za cilj proširiti zabranu diskriminacije temeljem vjere e, ili uvjerenja e, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije na područja koja još nisu obuhvaćena, između ostaloga, područje socijalne zaštite, socijalnih prednosti, obrazovanja, pristupa i, do, i dostupnosti roba i usluga i e, u, usklađivanje zaštite temeljem rizika. Direktive koje zabranju diskriminaciju temeljem rodnih razlika nisu, nisu usmjerene na određena područja kao socijalna zaštita. To treba također izmijeniti. Želimo postići napredak također i po pitanju predložene direktive o europskom aktu pristupačnosti Znači pristupačnost je e, temelj za e, puno sudjelovanje e, osoba s invaliditetom u društvu i također ovdje želim spomenuti intenzivni rad u skladu sa konvencijom Ujedinih naroda o pravima osoba s invaliditetom te dolazeć, nadolazećom revizijom strategije o invaliditetu u EU te predlažemo cijeli niz aktivnosti za jačanje LGBTI prava. I nemojmo zaboraviti i e, sud Europske unije koji igra važnu ulogu u pojašnjenju područja primjene zakona e, protiv diskriminacije Europske unije. Naime, trenutno očekujemo važne presude u dva e, predmeta u tijeku kod otpuštanja ženskih zaposlenica koje su nosile muslimanske vjeroispovijeste koje su nosile pokrivalo za glavu. Bolje uključenje u tržište rada može se postići samo partnerskim pristupom, a koje će uključivati sve dionike. Javna tijela mogu pomoći ljudima da ostvaraju vještine, zapošljavaju se i doprinose rastu, a tvrtke se obvezati na prihvaćanje raznolikosti i stoga steći veću produktivnost, inovaciju i učinkovitost. Sindikati, nevladine udruge i akademska zajednica mogu dati vrijedne doprinose putem uvida i širiti diverzitet i nediskriminaciju. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem eh, povjerenice. A sada u ime odbora Libe, gospođa Stevens, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, e, povjerenice, uvaženi kolege. Jasno iz ovog izvješća da 16 godina nakon e, usvajanja direktive o jednakim e, mogućnostima kod zapošljavanja i obrazovanja radnika, to još uvijek preostaje mnogo toga da se učini. Osobe s invaliditetom i dalje su podzastupljeni na tržištu rada. Manje od 50% ih je zaposleno u odnosu na 70% zaposlenosti osoba bez invaliditeta. Dakle, sveobuhvatni pristup je nešto što ostaje nužnost za sve razine, a korištenjem e, pristupa razumne prilagodbe. Također moramo osigurati da osobe s invaliditetom e, imaju mogućnost slobode kretanja koja često nije osigurana, kao na primjer radnici sa invaliditetom često se suočavaju sa nizom prepreka, administrativnih prepreka, koje, e, naravno, kojima se ne, ne suočavaju radnici bez invaliditeta, dakle to je neprihvatljivo. Govorilo se u izvješću o e, Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima e, osoba s invaliditetom koji je jedini pristup, sveobuhvatni pristup koji je EU ratificirala do sada. Hvala, gospođe Stevens u ime odbora FAM za ženska prava i rodno jednakost, gospođa Šojdrova. Zahvaljujem, uvaženi kolege. E, prvo dopustite da zahvalim gospođi Weber na ovom izvješću. Slažem se s njom da diskriminacija na radnom mjestu jest problem kojim se moramo aktivno baviti, moramo težiti poboljšanju u ovom području i bila sam autorica izvješća odbora FAM koji je ukazao na problem više struke i ne zdravne diskriminacije žena. I moramo reći da moramo razmišljati o položaju žena zbog majčinstva također i radom u, e, gdje se mora uzeti u obzir i rad u kućanstvu, te im se ženama omogućiti povratak na posao ako žele to. Pozdravljam ovo izvješće, ali imam i određene rezerve u tom pogledu, naime mislim da moramo primjenjivati e, konzekventno postojeću zakonodavstvo, a ne samo prelagati nove direktive. Mislim da je doista kontroverzno harmonizirati etička pitanja i kritizirati zemlje članice koje imaju određene restrikcije zbog nošenja vjerskih simbola na poslu. Tu trebamo poštivati subsidijarnost i ostaviti zemljama članicama na volju da riješe ta pitanja e, kako smatraju da je ispravno. Promicanje jednakog postupanja na radnom mjestu jest glavni problem koji trebamo podupirati što je najviše moguće. Zahvaljujem. A sada ćemo čuti predstavnike političkih klubova. U ime Pučana riječ ima na jednu minutu gospodin Kasa. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala i izvjestiteljici na odličnom e, radu na izvještaju. Provedba ove direktive bi proširila zaštitu od diskriminacije, a to je naravno, to već stoji u našem zakonodavstvu Europske unije. Dakle, direktiva definira okvir na temelju kojeg se e, pojedinac može boriti protiv diskriminacije na temelju spolne orijentacije, vjere, e, roda, spola i tako dalje. Tako da moramo zajamčiti da zemlje članice a nažalost mnoge danas nisu ovdje predstavljene, čak niti vijeće, Dakle, zemlje članice moraju razvijeniti svoja iskustva i moramo raditi na razmjeni najboljih praksi. I to kako bismo imali e, na kraju svijet koji će biti tolerantniji i kako bismo smanjili e, diskriminaciju. Hvala vam gospodine Kaza. Gospodin Zani e, vam, želi postaviti, vam želi postaviti pitanje. Izvolite gospodine Zani. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi zastupnici. U dvije stvari se slažemo, ali imam jedno i pitanje. S jedne strane, rekli ste da se ovdje radi o dobrom izvješću i slažem se s time, a drugo da zemlje članice i vlade također imaju još puno toga pred sobom za učiniti. Prije svega e, one koje moraju malo nadoknaditi stvari, ali imate li osjećaj možda da sadašnje mjere na razini zemalja članica na europskoj razini e, omogućuju da djeca s invaliditetom e, se, su zapravo oni koji se trebaju pripremiti na tešku budućnost. Hvala, imate 30 sekundi za odgovor. Da, naravno, ja sam govorio o smanjenju diskriminacije Nismo savršeni, imamo e, nekoliko zemalja u kojima je diskriminacija vrlo e, česta i smatram da moramo preuzeti prakse iz onih e, zemalja u kojima to dobro funkcionira i ukloniti diskriminaciju iz svih radnih mjesta. Hvala vam sada u ime socijalista i demokrata. na dvije minute ima riječ gospođa Blinkević-Jute. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja bih zahvalila gospođi Beber najprije na ovom izvješću i na odličnoj suradnji. Ovo će utjecati na svakodnevnicu svih, uključujući e, zaposlenike, ljude sa invaliditetom, muškarce i žene. Jako je važno shvatiti da mm, se demografija u Europi mijenja. Sve je više umirovljenika i sve je više E, ljudi koji sve kasnije idu u mirovinu, tako da moramo se baviti i problemom e, starijih radnika. Budući da podižemo dobnu granicu za odlazak u mirovinu, moramo tim radnicima osigurati mogućnost da ostanu na tržištu rada. Zemlje članice moraju zaštititi starije radnike, od nepoštenih otpuštanja e, na temelju dobi, zato što na taj način e, starije osobe zapravo postaju laka meta. I još jedna stvar na koju bih skrenula vašu pažnju jest diskriminacija najranjivijih skupina u našem društvu, to su osobe s invaliditetom. Veliki broj zemalja članica već krši ovu direktivu, budući da radna mjesta nisu prilagodila potrebama osoba s invaliditetom i nisu im osigurala e, dostojanstven život niti jednake prilike u obrazovanju ili strukovnom obrazovanju. Zemlje članice bi trebali iskoristiti strukturne e, fondove te prilagoditi radna mjesta potrebama e, osoba s invaliditetom i osigurati im svu potrebnu zaštitu. Zatim moramo se baviti i problemom zlostavljanja na poslu, to može biti povezano sa spolom, vjeroispovijesti e, i tako dalje. Radnici koji se moraju nositi s tim problemom, e, teško im je raditi u tako neprijateljskom okruženju. Moramo širiti informacije o pravima i mogućnostima radnika te o odgovornostima poslodavaca. Većina naših građana nije svjesna ovih prava koje su navedene u toj direktivi. Hvala. A sada u ime konzervativaca riječ ima gospođa Trevesius. Hvala. E, EKR podupire mjere protiv diskriminacije na radnom mjestu, ali također to nam je jedno od ključnih pitanja da naše gospodarstvo e, nema previše direktiva koje će e, nas koštati radnih mjesta. Stoga se posebice veselim da izvješće spominje sporazum o boljem zakonodavstvu kao i kod e, svakog, e, svakog zakonodavnog dokumenta moramo osigurati da se postižu ciljevi, ali bez e, neželjenih posljedica, nus posljedica. Diskriminacija se ne treba suzbijati samo na radnom mjesto, ali vijeće ministara se nije moglo dogovoriti o kompromisu, stoga E, trebamo preraditi e, direktivu o antidiskriminaciji i učiniti je jednostavnijom. Nadalje, što se tiče socijalnoj e, klauzule, jer to nije podupro kao i hitno uvođenje direktive o majčinstvu na razini Europske unije. Je to nešto što je u kompetenciji zemalja članica. Hvala vama. Sada u ime liberala riječ ima gospođa Harkin. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Izvješće kolegice Weber je vrlo detaljna ocjena svih izazova s, kojima se suočavamo u suočavanju sa jednakim postipanjem. Neki od tih izazova je spomenula i sama povjerenica se... U izvještaju se govore o ključnim temama, o e, invaliditetu, spolnoj orijentaciji, vjeroispovijesti i tako dalje, ali koncentrira se i na horizontalne aspekte. Neke su teme jasnije i mogu se jasnije, jednostavnije mjeriti. To je recimo osiguranje e, odgovarajućih uvjeta za ljude za, sa invaliditetom, uključivanje socijalnih odredbi u e, postupke javne nabave, te potreba da zemlje članice rade prema osiguravanju partnerstva, uzajamnog priznavanja i tako dalje. No, s druge strane, neke su teme vrlo teške i vrlo osjetljive, neke imaju učinak na nacionalnoj razini, nekad zbog kulture, povijesti ili nekih najnovijih događaja. I sve što mogu tu reći je da kada pokušavate opravdati e, diskriminaciju u području zapošljavanja, e, otvara se Pandorina kutija. Hvala. A sada u ime e, Ujedinjene ljevice gospođa Kari na minutu i pol. Hvala vam. Ja najprije želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom vrlo dobrom izvješću. Izvješće govori o važnoj temi koja nas svih dotiče osigurati pristup e, tržištu rada svima bez obzira na spolnu orijentaciju, spol, e, vjeroispovijest i tako dalje. To je stvarno ključno. Jednake mogućnosti E, moraju biti mm, dostupne svima, a mnogi se suočavaju sa suprotnim e, situacijama. Pogledajte samo žene na tržištu rada. Još uvijek postoje goleme razlike između e, pristupa radnom mjestu te ogromne razlike između plaća između muškaraca i žena. Moramo se mm, boriti i osigurati bolje informiranje građana moramo promijeniti e, razmišljanja i stavove i stati na kraj ovakvom e, različitom postupanju prema različitim osobama. Zemlje članice moraju imati priliku ulagati u više radnih mjesta i u bolja radna mjesta. Moramo stati na kraj diskriminaciji jer to će donijeti koristi zajednici i to nije problem pojedinaca već kolektivni zadatak. Hvala. A sada u ime zelenih riječima gospođa Ždanaka. Hvala vam. Ja bih zahvalila gospođi Weber na ovom izvještaju. Zeleni u potpunosti podržavaju pozive vijeću da napokon pokrene i zapravo ubrza provedbu ove horizontalne direktive. postojeće zakonodavstvo o suzbijanju diskriminacije se mora dosljedno provoditi. I to mora biti važan element u, eh, u našoj borbi. Ova direktiva daje mogućnost da se poduzme eh, pozitivno djelovanje za one skupine koje eh, trpe od koje su žrtve nekog oblika diskriminacije. Htjela bih još istaknuti i podržati preporuke da se u svoj europske e, preporuke za nacionalne strategije za borbu protiv antisemitizma i islamofobije. A ja bih još dodala i e, rusofobije kao jednog fenomena koji se e, odnedavno pojavio. Hvala vam. A sada u ime FDD-a riječ ima gospođa Ađeja. Hvala vam. Hvala kolegici Weber na njezinom e, radu. Ova je direktiva napisana prije 15 godina i sada ne vodeći računa o provedbi ovih nekoliko godina ipak smatram ipak smatram, zapravo činjenica je da u ovom razdoblju krize da je ta kriza dovela do stvaranja novih problema. E, čitav niz skupina se suočava sa diskriminacijom na radnom mjestu. To su uglavnom osobe koje su žrtve e, diskriminacije zato što e, se nisu u stanju prilagoditi promjenama na tržištu rada jer nemaju odgovarajuće vještine.